u podne o ovome. Također bih vas htio obavijestiti da ćemo sutra u utorak 15. travnja započeti sa sjednicom u 8.30 ujutro, te da ćemo raspravljati do 2 sata, zatim ćemo imati pauzu i nastavit ćemo ponovno uh, u 15 sati pa sve do 11 sati na večer, a dnevni red je uh, dostupan na internetskoj stranici. Ovime prekidamo sjednicu sutra. Hvala.